Ladies and gentlemen, dear colleagues, Poštovane kolegice i kolege, gospođe i gospodo, najljubaznije vas molim da zauzmete svoja mjesta. Pet sati je i pet minuta i mislim da bismo mogli započeti s našim sastankom. Želim svima dobrodošlicu, članovima odbora za vanjske poslove i odbora za razvoj a isto tako i pod odbora za ljudska prava. Gospođa Marija Arena je također s nama. Na samom početku dvije kratke najave kao predsjedatelj AFETA. Prvo, trebamo usvojiti dnevni red. Mislim da tu nema komentara. A dva priopćenja koje želim reći su sljedeća. Prvo, želim vas obavijestiti da elektroničko glasovanje o početku trijaloga o susjedskom i instrumentu za međunarodnu suradnju održat će se 8.10. odmah nakon glasovanja o Saharovu u 15 sati. Zajednički sastanak AFETA i dva trebaju donijeti odluku o početku trijaloga. Zato je iznimno važno da što više od vas bude nazočno na tom sastanku zbog glasovanja. I druga najava ili obavijest jest činjenica da me obavijestio predsjednik parlamenta vezano za članak 2 stavak 2 aneksa 7 postup, poslovnika procedura za imenovanje povjerenika Trašanja je suspendirana tako da se saslušanje sutra neće održati. Nismo utvrdili datum sljedećeg saslušanja, međutim Poslao sam signal predsjedniku da bi najbolji dan bio ponedjeljak, 14. listopad, zato što je to i onako dan sastanka AFETA. No, eto, o tome sam vas htio obavijestiti, pogotovo kolege iz AFETA, jer mm, dobivam poruke cijeli dan u tom smislu i ljudi su tražili razjašnjenje. Hvala lijepo Jerome Rivière, ja sam član ovog odbora. Što se tiče ovoga saslušanja koje ste spomenuli, odnosno koje će biti suspendirano, neće se održati, e, zanima me što je sa točkom poslovnika. Naime, je li naš odbor u ovom trenutku u paradoksalnoj situaciji da ne može dati političko mišljenje, a odbor Juri nije trebao dati političko mišljenje, tako da su zapravo zamijenili našu ulogu, e, budući da je naš odbor bio važan. Odbor Juri trebao je isključivo donijeti odluku o tome postoji li ili ne sukob interesa, a izgleda da su oni zapravo zauzeli mjesto odbora u kojem je trebalo biti održano suslušanje ovog e, izabranog e, dakle, kandidata za povjerenika. U redu. Razumijem što ste me pitali, međutim nismo u mogućnosti o tome sada raspravljati. Odbor Juri je većinom odlučio i predsjednik je naprosto obavijestio sve da je saslušanje odgođeno, suspendirano i neće ga biti sutra. E, možemo raspravljati što se na Juriju dogodilo, ali u ovom trenutku svakako ne. Žao mi je. can lead the chair's and we come to... Evo, nakon priopćenja predsjedatelja krećemo na zajednički sastanak s odborom za razvoj i pod odborom za ljudska prava. Želim svima najsadašnju dobrodošlicu na naš zajednički sastanak Večeras ćemo imati predstavljanje kandidata nagrade Saharov za 2019. godinu za slobodu mišljenja. Novo izabrani članovi parlamenta Želim vas samo podsjetiti da se radi o nagradi za istaknute pojedince koji su ugrozili čak i svoj život da bi se borili za ljudska prava. Svi predloženi preužaju nadahnuće u tom smislu. Radi se o proceduri izbora kandidata za nagradu za 2019. Kandidate ste predložili vi a naši odbori će glasovati na sljedećem sastanku u utorak 8. listopada i onda ćemo imati kratak potpis od samo tri kandidata koji će ići na konferenciju predsjednika u Strasburu. Nagrada Saharova je najvidljiviji način na koji parlament nagrađuje zaštitu ljudskih prava. Naravno, to nije jedini način zato što doprinosimo EU politikama, pratimo rad drugih institucija te promičemo i zalažemo se za ljudska prava i sami e, imamo ovlasti e, alocirati sredstva financijskim instrumentima za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Također radimo na korištenju i drugih instrumenata kako bi se prebrodile poteškoće u ovom području. Uzimamo uvijek u obzir ljudska prava kada potpisujemo sporazume o suradnji s drugim državama kao Evropska unija, a isto tako raspravljamo i o situaciji s ljudskim pravima u različitim e, državama svijeta. Podsjećam također da je parlament dao već e, odličja Denisu Mugvegeu, e, Nadi Morano i drugima. Podržavali smo ih čitav niz godina, a pogotovo u trenucima kada je to bilo najpotrebnije. Upravo smo ovaj mjesec doznali da je gospodin Oleg Sensov oslobođen. A sada ću dati riječ Tomasu, svom kolegi koji će vam nešto reći o kandidatima. Zahvaljujem. Hvala gospodine Mekalister, poštovane kolegice i kolega. Kolege, ovo je prvi put, e, posebna mi je čast, su sastanku o Saharov nagradama. Ponosan sam što sam dio ovoga. Nagrada Saharov nije samo rutinska nagrada, e, već je to prilika za nas osvijetliti rad ljudi koji se bore za ljudska prava diljem svijeta. Radi se o okviru u kojem mi kao parlament priznajemo iznimna postignuća na obrani ljudskih prava i demokracije diljem svijeta i time se zahvaljujemo iznimnim pojedincima na njihovoj hrabrosti i zalaganju. Predstavljanje pet kandidata ići će abecednim redom. Što se tiče detalja o kandidatima, molim vas da pogledate priloženu brošuru. Pa ću zamoliti da krenemo s prezentacijom ili predstavljanjem kandidata. Podsjećam vas da imamo maksimalno 10 minuta po kandidatu. Tako da ne želim vas e, morati prekidati, međutim molim vas da se držite vremena od 10 10 minuta, jer ćemo evo, na taj način onda imati 15 minuta po kandidatu. Prvi imenovani ili predloženi kandidati su Mariel Franco, Čifraoni i Clodelis Silva dos Santos, borci za ljudska prava i zaštitu okoliša imenovali su ih SID i GUE. Krećemo sa kratkim video e, filmom, a nakon toga ćemo čuti Izabel Santos iz SID-a i Marisu Matijas iz GUE-a. Molim lijepo video kako bismo predstavili prve kandidate.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 Gospođa Izabel Santos, izvolite. Hvala lijepa, govorit ću portugalski jer je i to materinski jezik kandidata. Doista mi je veliki, velika čast predstaviti zajedničku kandide, kandidaturu Marijele Franco, Čefraonja i lise Silve dos Santos. I posebna mi je čast govoriti na portugalskom zato što portugalski kao jezik objedinjuje sve ove tri osobe koje su se borile za zaštitu okoliša i ljudskih prava u Brazilu, pogotovo u području Amazonije. Raoni e, je zapravo poglavica Raoni koji se bavi zaštitom okoliša. To je karizmatička osoba, poznat je u svijetu kao e, predsjednik autohtonog stanovništva e, u Amazoniji. Upravo Raoni već četiri e, godine vodi e, borbu za zaštitu amazonske e, prašume. Pokrenuo je mnoge akcije, riskirao je život za upravo ovo nasljeđe cijelog čovječanstva. Clodelis Silvados Santos također dolazi iz Brazila razvila je svoj aktivizam nakon što je ubijen njezin brat i rođak, a koji su se također protivili uništavanju amazonske prašume. Između 2002. i 2017. godine ubijeno je jako puno ljudi koji su e, pokušavali zaštititi vodu, šumu i druge prirodne resurse u Brazilu, a nedopustivo je da ljudi stradavaju na taj način, dakle štiteći okoliš. Mariel Franco, posthumno, e, ubijena je 17 ožujka radi se o feministici iz Brazila koja je bila vrlo kritična prema nasilju policije i snaga za provedbu zakona bila je zastupnica u e, Riju, u skupštini e, Rija i tamo je neumorno radila na obrani e, ženskih prava, crnih prava LGBT zajednice i slično. Nakon što se vraćala s posla, E, zajedno sa svojim vozačem bila je ubijena. Ubojice su bili na motociklu, uhvaćena su dva policajca koja su optužena za to ubojstvo. E, Od prilike 420 osoba LGBT zajednice ubijeni su u Brazilu zbog klime mržnje i netrpeljivosti. Upravo živimo u razdoblju kada se situacija u tom smislu pogošava. Tako da, iako ponekad ubojice budu dovedene pred sude, oni nikad nisu osuđeni. Dakle, autohtone zajednice, LGBT zajednica i drugi trpe velike gubitke, pokušavajući zaštititi kako svoja prava, tako i okoliš. A to u ovom slučaju u Brazilu predstavlja 80% svih počinjenih ubojstava. A mislim da ni ne raspolažemo dovoljnom razinom podataka. Preko 187 osoba je od 2008. također izgubilo život na obrani Amazonije. Zato što se ne uništava samo šuma, već se i vade minerali, što posljednjih godina postaje pravi izvor rata između onih koji kane i žele štititi svoju zemlju i ostalih koji u ime neodgovornih multinacionalnih kompanija uništavaju e, e, šumu, uništavaju okoliš i ubijaju ljude putem ubojica koje iznajmljuju i plaćaju okoliš je postao novo ratno polje ili područje za borbu i zaštitu ljudskih prava. Saharov nagrada značila bi e, veliku, e, veliki poticaj za sve one koji su se zalagali za ovu političku agendu. Hvala. Hvala lijepa gospođi Marizi Matijas. E, a sada gospođa Matijas iz Guja. Hvala lijepa. Doista je situacija u Brazilu vrlo neugodna i zastrašujuća. Zbog toga bismo željeli da Saharov nagradu dobiju ove tri osobe koje su doista dale svoj izvanredan doprinos za borbu za ljudska prava. U ovom trenutku u Brazilu situacija jest zabrinjavajuća. Brinemo se ne samo o amazonskoj prašumi, već se brinemo i o posljedicama, o klimatskim klimatskim promjenama i o svim e, djelovanjima predsjednika Bolsonara koji doprinosi uništavanju našeg planeta. Moramo štititi ne samo amazonsku prašumu, već i autohtono stanovništvo. To je naš prvi zadatak, prvi zadatak koji dugujemo budućim generacijama želimo biti protiv političkog nasilja e, dovela, e, dovela, e, doveli smo se do situacije kada ljudi koji su aktivisti koji se bore bivaju ubijeni a to onda dovodi do toga da se moramo zauzeti za obranu demokratskih prava za prekidanje nelegalnih trgovina za Mercosur koji e, s jedne strane uništava Brazil, a s druge strane e, i e, proizvođače u Europi. Želimo dakle ovom nagradom odati proznanje trima osobama koje su se zalagale i borile za načela, za principe, za zaštitu okoliša. To je naprosto primjer koji trebamo istaknuti za buduće generacije. Dakle, poglavica Raoni, Mariel Franco i Clodelis Silva dos Santos. Oni su štitili stanovnike favela, crne, e, žene, Marijela Franko je i sama rođena u faveli i izabrana je u Skupštinu Rio de Janeira te je kao prva žena branila prava žena i e, prava LGBT zajednice. Kršenje ljudskih prava na svim razinama odvija se u ovom trenutku u Brazilu. Dva tjedna prije no što je bila ubijena, Mariel Franco je bila postavljena za koordinaciju za ženska pitanja. Ubijena je 14. ožujka 2008. godine. Njezini ubojice su i dalje nekažnjeni i na slobodi. Dogodilo se jako puno propusta kako u fazi istrage, tako i e, za vrijeme samog procesa. Clodelis Silva dos Santos dolazi iz tradicionalne obitelji, e, bori se za prava autoktone zajednice i bori se za poljoprivrednike, seljake koji trebaju zaštitu. Preživjela je ubojstvo brata i svoje rođakinje koji su se također borili za zaštitu okoliša i ubijeni su u svibnju 2011. godine. Nakon tih ubojstava Claudelis je e, pokrenula novi val e, otpora e, na nacionalnoj razini i u Brazilu će se organizirati i međunarodna E, konferencija o tim pitanjima upravo na njen poticaj, tako da će se tu raspravljati e, kako izbjeći nasilje i kako zaštititi Amazonu jedan od velikih poglavica e, autohtonog naroda u Amazoniji, e, Rauni, bori se za ljudska prava i za zaštitu Amazonije. On je postao poznat na nacionalnoj i međunarodnoj razini od e, još 80. godina prošlog stoljeća. Rezultat njegovog aktivizma je u brojnim državama svijeta doveo do stvaranja ogromnog nacionalnog parka koji predstavlja veliku za, veliki uspjeh na zaštiti okoliša. Roani e, smatra da je Bolsonaro kao predsjednik učinio ili čini sve da se uništi autohtono stanovništvo, tako da smatramo da su ove tri osobe doista prikladne da dobiju nagradu Saharov. Jedna od njih će ju dobiti posthumno. Dakle, ogromna je čast za mene bila predstaviti ove tri kandidature. Hvala vam. Hvala, ovo su bili prvi kandidati, a sada idemo dalje. Aleksej Navalni. Njega je imenovao klub zastupnika EPP i krenut ćemo sada od video snimke.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 Hvala vam lijepo uvaženi zastupnici. Klub zastupnika Europskih pučana imenovao je Alekseja Navalnaja za nagradu Saharu za slobodu mišljenja. Mi smo uvjereni da bi dodjeljivanje nagrade Alekseju Navalniju imalo ključnu ulogu u osnaživanju njegovog položaja u Rusiji te za njegovu borbu za demokraciju i ljudska prava. Niz aktivnosti koje je provodio Aleksa i Navalni te široka potpora javnosti usprkos prijetnji njemu osobno, članovima njegove obitelji, i njegovim kolegima, pokazuje koliko je on predan tim vrijednostima. Navalni je prepoznat e, u svojoj zemlji i u međunarodnoj zajednici kao jedan od vodećih, jedna od vodećih figura stvarne oporbe u Rusiji. Od 2008. godine on se aktivno bori protiv korupcije u državnom aparatu te u korporacijama u državnom vlasništvu. On je također osnovao zakladu za borbu protiv korupcije 2011. godine. Ta zaklada provodi detaljne istrage te progovara o slučajevima korupcije i nepotizma. Njegov kanal na YouTube je jedan od najgledanijih kanala u Rusiji, ima više od 3 milijuna pratitelja. 2013. godine Navalni je sudjelovao u izborima za gradonačelnika u Moskvi, bio je na drugom mjestu i od tada je pod stalnim pritiskom ruskih vlasti, te mu je zabranjeno da se natječe e, na lokalnim e, parlamentarnim i predsjedničkim izborima. Proveo je do sada ukupno gotovo 300 dana u zatvoru 2011. godine, uglavnom e, kraće zatvorske kazne zbog navodnih povreda zakona o javnim prosvjedima. Tijekom velikih prosvjeda u ljeto 2018. godine zbog isključivanja kandidata oporbe na lokalnim izborima više od 3000 osoba je pritvoreno, međutim izbori u rujnu zbog zahvaljujući njegovoj strategiji da podupre one kandidate koji imaju najveći, najveću mogućnost uspjeha bila je vrlo uspješna. United Russia je zgubio 18 e, mjesta u e, gradskom vijeću Moskve. Dragi kolege, mi vas želimo potaknuti da podržite kandidaturu Aleksija Navalnija za nagradu Saharov i da na taj način uputite jasan signal civilnom društvu u Rusiji kako mi u Europskom parlamentu čujemo glasove mladih generacija Rusa koji žele promjenu i alternativu ovom sadašnjem režimu u Rusiji. Hvala vam. Sada riječ ima Mihael Galer. Um, Dragi kolege, da, Rusija je najveća susjedna zemlja na istoku Europe i za nas predstavlja stalni izvor izazova. I mislim da je jedini način da se dovedu promjene u Rusiju i da se pruži potpora onima koji žele uspostaviti demokratsko društvo u Rusiji jest kroz davanje potpore borbi civilnog društva u toj zemlji. Ne znam je li vam to poznato, ali mislim da je to bilo 1998. godine kada je uspostavljena nagrada Saharov. Ona je imenovana po ruskom državljaninu. Međutim, od tada niti jedan ruski državljanin nije bio dobitnik nagrade Saharov. Nažalost, to mora biti netko iz zemlje u kojoj je demokratska situacija i sloboda govora tako ograničena kao u Rusiji, no moramo također istaknuti da to utječe na rusko društvo i posljedično tome svjedočimo agresiji i u vanjskim odnosima i da bismo pronašli put da ohrabrimo rusko društvo u izražavanju svojih želja i borbi za dostojanstven život te pluralističko društvo moramo podržati one ljude koji su već poznati i koji progovaraju o svemu onome što ne funkcionira u toj zemlji. Tako da smo odlučili da je Aleksej Navalni vrlo relevantna figura koja je kroz svoje djelovanje i riječi pokazala da doista shvaća želje sve većeg broja ljudi u Rusiji. I to je jedini način da se približimo Rusiji i da se ona približi susjednim zemljama. Mislim da Rusi ne zaslužuju da ih se drugi plaše i kako bi se povećala demokracija i pluralizam u Rusiji trebali bismo podržati ljude poput e, Alekseja Navalnog i prema tome naš klub zastupnika podržava njegovu kandidaturu za nagradu Saharov. Hvala vam i hvala što ste se držali zadanog vremena od 10 minuta. Sada prelazimo na trećeg kandidata. To je skupina studenta iz Kenije pod nazivom The Restorers. Njih je imenovao klub zastupnika ECR. Na početku ćemo vidjeti kratki video i nakon toga ćemo dati riječ e, zastupniku koji će ih predstaviti. GM often occurs as a way to prepare girls for marriage. Because of this, the practice can cause them to drop out of school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

Hvala lijepo. Dajem odmah riječ eh, gospođi izvolite. Hvala vam lijepo. Htjela bih eh, vas zamoliti da mi se pridružite i da budete jedni od onih kojima će se djevojčice obratiti kada im zatreba pomoć. Inicijativa koju su poduzeli ovi tineđeri u Keniji može nam pomoći da budemo na licu mjesta prije nego što djevojčice zaplaču. Kada sam ja prošla kroz taj postupak, nitkog nije bilo kraj mene i to me najviše od svega zaboljelo. Oko sedam djevojčica u svakoj minuti 500 tisuća žrtava u Europi, ja ih želim nazvati preživjelima, zato što se iz svakog svakodnevno moraju boriti s time da ponovno pronađu samopouzdanje. I znamo da se to i dalje događa drugim ljudima. Kada vas neko osakate dok ste djevojčica, ne samo da izgubite dio tijela, možda najintimniji, najosjetljiviji dio sebe, izgubite također još nešto što više nikada ne možete pronaći. Kako bi vaše tijelo bilo kakav bi, vam život izgledao bez toga. Izgubite poveznicu s roditeljima. Kako im više možete vjerovati? Vi naprosto izgubite povjerenje u njih. A kao dijete morate to imati. Ne možete se nikome povjeriti budući da je to tabu tema i zabranjeno je o tome razgovarati. Ova inicijativa znači da vi možete djelovati bez razmišljanja, tako da djevojčice lakše mogu zatražiti pomoć i pritom ne osjećaju da su izdale majku. Vjerujte mi, bilo mi je potrebno više od 20 godina prije nego što sam uspjela progovoriti o tome. Zato vas molim da podržite ove djevojčice. To nije podrška samo njima, nego je to također ohrabrivanje ljudi da se emancipiraju. Ove djevojčice mogle su samo sjesti i plakati, ništa ne poduzeti, ali su odlučile pomoći sebi i drugim ljudima. Tako da se i u Africi nešto poduzima, a mislim da se ta inicijativa može iskoristiti ovdje i ne samo za ovu vrstu nasilja koja je vrlo specifična, nego i za druge oblike nasilja. Kada se dodijeli nagrada Saharov, što onda? Jesmo li svi sretni, vratimo se kući ili želimo nastaviti raditi na tome ovdje u ovome parlamentu, neovisno o tome iz koje političke opcije dolazimo, možemo li nastaviti raditi na nekoj temi. Ja bih s ovim kandidaturom htjela postići sljedeće. Mi možemo pomoći njima, ali isto tako možemo i ovdje u parlamentu dovršiti svoj rad na tome i pomoći ovim djevojčicama. Ovdje se ne radi o ECR-u niti o političkim strankama. Kada petogodišnja djevojčica plaće i traži pomoć, ja sam imala pet godina kada mi se to dogodilo, nije mi bilo bitno tko će doći, htjela sam da netko dođe, htjela sam svoju majku i to je ono što žele ove djevojčice. Hvala vam na potpori. Thank uh, Hvala lijepa, to je bio treći kandidata a sada imamo četvrtog kandidata, to je Ilham Tohti, koga su predložili klub Renew. Filip Benjon, Ilhan Kučug, Reinhard Bütikover i 58 drugih zastupnika i zastupnica. Imamo prvo video.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 我唯一的牵挂就是母亲和孩子们。Thank you. Now I give uh, the floor to Mr. Ilhan. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ Ilhanu Kujčuku. Hvala lijepa, dragi kolege i kogolice. E, slučajevi e, boraca za ljudska prava nam pokazuju da se oni i dalje progone. U prošloj godini Kina, kineske vlasti su e, se bacile na manjine i muslimansku manjinu. To je politika koja želi lišiti Ujgure njihovih prava Ujguri se, e, se e, sistematski e, muče, oni žive u logorima, oni su zatvorenici savjesti, što je sramotno. Mi ne možemo ostati mirni pred ovim zločinima. zajedno sa kolegama iz drugih klubova smo odlučili da imenujemo gospodina Tohtija za e, nagradu Saharovu. On želi, e, on je borac koji želi e, miran dijalog sa kineskim vlastima. On je prvi cilj kineskih vlasti. On je još uvijek umjeren glas. On je uhićen i optužen zbog separatizma. 2014. je osuđen na doživotni zatvor. Više od milijun Ujgura žive u logorima. E, dodjela nagrade Saharov gospodinu Tohtiju će poslati jaku poruku u svijet. To će biti prvo imenovanje e, jednog Ujgura za nagradu Saharov. A sada dajem riječ, e, riječ gospodinu Filipu Benjonu. Hvala. Kolege Ilham Tohti je 20 godina zagovarao dijalog i pomirbu sa kineskim vlastima. On ne traži separatizam, već pomirbu. Tohti je e, predstavnik nove generacije e, pisaca koji se bore za e, ljudska prava u cijelome svijetu. E, sloboda e, govora ne postoji u Kini. 2014. je osuđen na doživotnu robiju, to je zatvor. E, njegova obitelj ga nije vidjela već dvije godine, nema nikakvih informacija o, o njemu. To je nezamislivo u demokraciji. Ujguri e, su stalno žrtve opresije u Kini zbog svoje etničkog identiteta i e, vjere. Od e, travnja 2017. više od milijun Ujgura je pritvoreno u logorima, u radnim logorima. Oni se moraju zakleti na vjernost kineskoj vladi E, ovaj slučaj je e, vrlo važan zbog e, kršenja ljudskih prava u Kini. Zagovaranje i promicanje islamskih vrijednosti u, u, usprkos represije. Supresija mirnih prosvjeda u autoritarnoj državi. E, Tohti je već e, dobio nekoliko raznih nagrada za svoj rad. Također je nominiran već ranije za nagradu Saharov. E, u nekoliko proteklih godina ta se situacija još pogoršala u Kini. I upravo zbog tih razloga vas molim da podržite nominaciju gospodina Tohtija za nagradu Saharom. Hvala. Sada ima riječ gospodin Bütikofer. Hvala. Pred Saharov nagrada za e, slobodu razmišljanja e, brani ljudska prava u cijelome svijeti. Profesor Tohti e, zagovara ljudska prava i akademsku slobodu na miran način. Kroz svoja predavanja i je poticao druge da se bore za ljudska prava i suoče s tim izazovima, da podržavaju e, prava drugih. To je radio na svom sveučilištu i drugdje. E, dodjeljivanje nagrade Saharovom gospodinu Tohtiju bi e, dalo poruku da mirna razmjena mišljenja je integralni dio demokratskog društva, da je to temelj ljudskih prava u cijelome svijetu. I dodat ću sljedeću. Još e, jedna gorka rečenica, jednostavna rečenica. Ujguri u Čingčangu prolaze kroz na teška vremena policijske represije. Ako Europski parlament ne e, podigne glas za njih, tko će? E, imenovanjem Ilhama Tohtija e, odali bismo počast pojedincu koji predstavlja najstrože i mirne ambicije ovih naroda. Hvala lijepa. To je bio četvrti kandidat i peti kandidat, e, gospodin e, Jean Willis i Mariel Franco, koje su e, predložili zeleni. Opet imamo jedan kratki video. Is supposed to be sound too,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 Thank Marija Franko je bila 11 godina kada je morala prosjačiti po ulicama da zaradi novac za školu. Kad je završila školu, završila je i fakultet. I dalje se borila za prava drugih koji žive u favela Mario de Janeiro. E, postala je vječnica u Riju i e, doživjela mnoge prijetnje smrću. U 2018. godine ona i njen vozač su ubijeni. E, ona utjelovlja je e, borbu za ljudska prava. Ona je bila otvorena lezbika, bila je majka, bila je puna strasti za svoju borbu. Bila je samo 39 godina stara kada je umorena. E, samo e, Jean Willis je još živ, ali je morao pobjeći iz Brazila. On je bio prvi otvoreni homoseksualac koji je e, izabran za zastupnika u kongresu. E, on se bori za prava LGBTI skupine. I, i njemu se često prijetilo smrću mogao je napustiti kuću samo uz e, e, čuvare. E, on je bio i novinar i stalno mu se prijetilo smrću i mučenjem. On se borio za prava svih manjina u Brazilu Jean nikad nije želio otići u egzil, ali ove godine je to morao učiniti. E, znamo kako je teško živjeti u egzilu. U Brazilu e, istospolni brako, e, brakovi mogu imati djecu, ali to ih ne štiti od nasilja. I sam predsjednik Brazila odobrava takvo nasilje na, ima najveću stopu ubijanja članova LGBTI skupine na svijetu. E, e, više e, članova LGBTI skupine se ubija u Brazilu nego igdje drugdje u svijetu. Stoga borba i Jean predstavlja borbu svih onih koji se bore za socijalnu mobilnost i protiv diskriminacije e, i nasilja protiv e, skupina LGBTI. E, on, to važi za, ne samo za Brazil, već za cijeli naš planet. 72 zemlje danas u svijetu kriminaliziraju danas homoseksualnost. E, trebamo biti sasvim jasni. E, Mariel i e, Jean e, ne rade ništa drugo. Oni rade ono što mi ovdje radimo. Bore se za svoje sugrađane, za pravo da se sačuva dostojanstvo te skupine. Marijel je ubijena, a Jean je trebao, morao pobjeći, više ne živi u Brazilu, živi u Europi. Dragi kolege i kolegice, naš klub Zeleni i 43 drugih zastupnika su nominirali ovo, ove dvije osobe za nagradu Saharov ove godine. Jer mislimo da njihov glas treba čuti. E, moramo zaštititi njihovu borbu. Njihov rad treba našu podršku, podršku parlamenta. E, prava LGBT i skupine su prava, ljudska prava. E, trebamo dati tu nagradu ljudima koji se bore za prava te skupine. A kao što to je činila Marielle i kao što to čini Jean Willis. Hvala Ma Hvala na svim nominacijama. Sada ću dati riječ gospođi Areni ispred dva za kratku razmjenu mišljenja. Vidim da je Bernard Geta htio uzeti riječ. Dobro, idemo prema popisu. Možemo nastaviti do 18.30 najduže, tako da vas lijepo molim da budete kratki kako bi svi dobili priliku da uzmu riječ Bernard. Svaki od e, kandidata koji su nam predstavljeni od strane pojedinih e, članova zaslužuju dobiti nagradu Saharov, neki to zaslužuju dobiti 10, 100 ili 1000 puta više. Međutim, pogledajmo situaciju u svijetu. Stanje u svijetu nam e, govori o tome da u ovom trenutku najveća i najmoćnija diktatura na svijetu, ona koja je najsuvremenija i tehnološki najmoćnija, a i ona koja možda treba biti najstrašnija, jer bi mogla anticipirati sutrašnje diktature. Znamo o kome je riječ, to je kineski režim. Naime, u tom režimu postoji dovoljno snage na međunarodnoj sceni, nadalje kinesko gospodarstvo je dovoljno snažno da bi to moglo djelovati doista zastrašujuće. Ja to ne govorim kao kritiku, to je činjenica. To zastrašuje većinu, ako ne i sve vlade država u svijetu. Upravo smo malo čas e, čuli da tko može zauzeti stajalište vezano uz represiju koja se provodi u Kini, ne samo u odnosi na Ujgure, nego i ostale manjine. To su demokratske snage u Hong Kongu. E, dakle, naime, odgovor je to smo mi. Europski parlament je jedina institucija te težine koja ima slobodu zauzeti stajalište o manjku sloboda u Kini. Ako to ne učinimo ove godine, godine kada se dogodio Hong Kong, ali isto tako i godine koja je obilježena represijom nad Ujgurima, propustit ćemo jedinstvenu priliku da ispunimo svoju zadaću, a imamo pritom na raspolaganju sva sredstva kako bismo reagirali na visini zadatka. Hvala. Hvala. Žunku Vilče ima riječ. Ispričavam se zbog eh, toga kako sam izgovorila vaše ime. Hvala vam. Naravno, voljela bi da sve ove nominirane osobe dobiju Saharovu nagradu. Svi su to dobri, hrabri primjeri, ali trebamo izabrati jednoga. Počet ću sa svojim iskustvom. Prije više od 30 godina Litva se udružila u zahtjevu za slobodom od e, ruskog režima. Željeli smo se riješiti totalitarnog, izopačenog sustava komunizma u to vrijeme. Kao jedan od aktivista u tom pokretu jako se dobro sjećam koliko je za nas bila važna svaka pojedinačna poruka potpore i zauzimanje demokratskog zapada za našu stvar. Demokratska opozicija danas u Rusiji okuplja mlade generacije vezano za provedbu prava iz ruskog ustava, a to je pravo na slobodno mišljenje i na slobodne izbore. Štiteći temeljna prava, bez obzira na nasilje, uhićenja, e, nastavlja se za budućnost demokratskije i bolje Rusije koja će više poštivati svoje građane. Ovo je upravo trenutak u kojem Europski parlament može pokazati da razumijemo i podržavamo ove zahtjeve ka, na taj način da Aleksej Navalni dobije ovu nagradu. To je snažna onda poruka ruskom narodu i oporbi da i mi vjerujemo da Rusija može biti demokratskija, transparentnija i europskija država i da njihove nade nisu izgubljene. Imam san da Rusija može postati demokratska. Možda ne za mog života, ali svakako ne smijemo napustiti naše snove, snove o demokratskoj Rusiji. Radi se e, o europskom načinu života. Hvala. Gospođo Bilt. Hvala vam, dragi kolege. Kao žena, majka, doista moram reći da me dirnulo izlaganje koje nas podsjeća u kojoj mjeri je pitanje genetskog sakačenja žena prisutno u Africi. Zanima me također što se događa sa ovom aplikacijom ICAT i je li na raspolaganju široj javnosti u Keniji može li se koristiti u drugim zemljama. Jer i u Europi e, se bilježi takva praksa. Evropski institut za jednakost ljudi smatra da u najmanje 16 država članica postoji takav rizik slične aplikacije čiji je cilj e, osvješćivanje javnosti razvilo je sveučilište u u 2015. godine, tako da mislim da je to da je zanimljivo da razmislimo o tome. E, moj klub zastupnika, klub ID, će glasovati za ovu kandidaturu. Gospodin Jordanov. E, Hvala lijepa. Ja bih e, podržao kandidaturu Alekseja Navalnog. Zašto? Uvjeren sam da je upravo on prava osoba, pravi kandidat za ovu nagradu. Nagrada Saharov za njega bi bila najbolja i najučinkovitija poruka koju bismo mogli poslati s naše strane ruskom narodu. I mislim da bi to imalo i veliki utjecaj na situaciju u Rusiji, ne samo u Rusiji, već i u nekim drugim evropskim državama. Nažalost, u Evropskoj uniji danas postoje ljudi koji u potpunosti ne razumiju opasnosti s kojima se susrećemo, a to je režim iz Kremlja. Ne smijemo zaboraviti da je upravo Rusija ona država koja svakodnevno vodi hibridni rat protiv nas, naših vrijednosti, slobode, demokracije, ljudskih prava, građanskih prava. Naravno, Postoje jako puno ljudi koji se bore za zaštitu ljudskih prava diljem svijeta, to je istina. I ovdje među kandidatima ima takvih osoba. Međutim, mislim da Aleksej Navalni ima još jednu karakteristiku. On nije samo aktivist i borac za ljudska prava, već je on simbol slobode govora, slobode mišljenja i mogućnosti da iza sebe ima velik eh, broj eh, podupiratelja. Vidjeli smo u kratkom videu koliko ga ljudi slijedi, koliko mu ljudi vjeruje. Tako da mislim da je naša zadaća, naš zadatak poslati jasnu poruku režimu u Kremlju i Poruka je da želimo promjene u Rusiji i da je za nas valni upravo osoba koja radi u tom cilju. Borac za ljudska prava, vrlo hrabar građanin koji se bori za bolju budućnost Rusije i svih Rusa. Hvala lijepa. Vladimir Čimošević, posljednji na popisu. Izvolite. Hvala vam. Iskreno malo sam zbunjen a i doista sam moralno potresen. Teško je izabrati jednoga od ovih kandidata. Naravno, postoji politički razlog i zdravorazumski razlog da nagrada ode na valnom ili onom aktivistu Ujguru iz Kine. Međutim, mislim mislim da ćemo preuzeti vrlo visoku moralnu odgovornost ako ne odamo priznanje ljudima koji se poput heroja bore u Brazilu ili djevojkama iz Afrike. Ne mogu zamisliti da moramo napraviti takav okrutan izbor. Pa nije ovo dodjela Oskara. Ne radi se ovdje o glavnom glumcu, o filmu. Ovdje se radi o pravom životu, o pravim herojima. Moramo svima pokazati da ih poštujemo, da ih se sjećamo i da ih podržavamo i da protestiramo e, protiv kršenja prava, ubijanja istih osoba i tako dalje. Ne znam detaljna pravila za dodjelu ove nagrade, međutim ako postoji mogućnost da nagradimo više od jednog kandidata, to bismo trebali učiniti. Hvala lijepo. Mislim da se više nitko ne javlja za riječ, tako da ćemo zaključiti ovu raspravu. Bernard je malo čas kazao da ove kandidature koje smo danas čuli Dakle, riječ je o aktivistima za ljudska prava. Neki od njih su to platili životom, drugi su u zatvoru i dalje se bore za zaštitu ljudskih prava i ovom nagradom se prepoznaje njihovo djelovanje za slobodu mišljenja. Te aktivnosti također se značajno održavaju na njihov život, na život članova njihove obitelji, na njihovo okruženje i na taj način e, mi prepoznamo njihovo djelovanje u Europskom parlamentu gdje se promiču ljudska prava što je jedna od temeljnih vrednota Europske unije. Želim zahvaliti svima, svima onima koji su nam predstavili kandidature Sada ću vam objasniti kako će teći postupak e, s obzirom na vremenske rokove. Sljedeća faza u dodjeli nagrade Saharov bit će glasovanje tri finalista. To je predviđeno u utorak 8. listopada ovdje u Briselu na zajedničkom sastanku odbora AFET i DEVE iza zatvorenih vrata. Na kraju će se na sastanku konferencije predsjednika odrediti dobitnik, dakle među ova tri finalista a pobjednik će biti pozvan na razmjenu mišljenja na zajedničkom sastanku e, odbora AFET, e, odbora DEVE i pododbora DROA 16.12. E, u Strasburu, dok će dodjel nagrade, odnosno svečanost dodjele biti održana 18. prosinca u Strasburu. Zahvaljujem svima na uloženom trudu. Hvala lijepo i želim svima ugodnu večer.